Dear President. So, die Sitzung ist hier Evo, ponovno otvaramo našu sjednicu. Zapisnik jučerašnje sjednice i prihvaćeni tekstovi su na raspolaganju. Da li netko ima nešto protiv toga? Vidim da to nije slučaj. Time je odobren zapisnik, odnosno usvojen. Kao prva točka